Good afternoon, ladies and gentlemen. May... Dobar dan, dame i gospodo. Molim vas da sjednete. afternoon again to everybody. Dobar dan želim svima. Dakle, otvaram poslijepodnevni dio našeg sastanka i veliko mi je zadovoljstvo početi dan sa razmjenom gledišta s gospođom Julian Wagner strauss predsjednicom vijeća o prioritetima Austrijskog predsjedništva vijeća. Obavijest prevoditelja. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je ovo 36. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostrano nametnula neuravnotežene i nepravedne uvjete rada. Stoga vas sa žaljenjem obavještavamo da prevođenje prekidamo točno za to predviđeno vrijeme. Zahvaljujemo na razumijevanju. Austrija je preuzela predsjedanje 1. srpnja. Danas ćemo govoriti o nekim prioritetima, o jako važnim dosjejima za nas. Uvjerena sam da ćete odgovoriti i na sva postavljena pitanja. Naime, gospođa Strauss bila je zastupnica u Europskom parlamentu i iznimno dobro poznaje naš postupak, naš način rada. Dakle, kao što je to običaj, dajem najprije riječ ministrici za izlaganje od 15 minuta otprilike, a onda ćemo preći na pitanja i odgovore i komentare zastupnika članova odbora regiji, a najprije će imati riječ koordinatora. Sada, ministrici, imate riječ. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice, cijenjeni koordinatori, koordinatorice, cijenjeni članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo. Dopustite da na početku kažem da sam sjedila u austrijskom parlamentu, a kolegica Kestinger koju danas ovdje zamjenjujem je bila član Europskog parlamenta i ima iskustvo u parlamentarnom radu. U ovom trenutku ja sam u Austriji ministrica za obiteljska pitanja i mladež i zamjenjujem gospođu Köstinger i u njeno ime ću predstaviti prioritete austrijskog predsjedništva. Sada ću, poprenosim pa vam ujedno i srdačne pozdrave gospođe Köstinger koja je u nedjelju rodila sina, obitelj je odlično. Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass der Neće vas iznenaditi da je težište eh, austrijskog predsjedništva u okviru kohezijske politike i eh, upravo stavljen na programsko razdoblje nakon 2020. godine s obzirom na ulogu kohezijske politike u jačanju eh, ekonomske, socijalne i drugih kohezivnih elemenata u Europskoj uniji, a gotovo jedna trećina svih razloga rashoda za razdoblje od 2020. do 2027. godine za kohezijsku politiku i time kohezijska politika predstavlja jedno od centralnih političkih područja Europskoj uniji. Kohezijska politika je izraz naših vrijednosti i solidarnosti među zemljama članicama. Brojni projekti u zemljama članicama i regijama imaju učinak na licu mjesta. Time ti učinci postaju vidljivi i dodirljivi e, za lokalno stanovništvo. Europski strukturni fondovi su, e, imaju lokalnu regionalnu dimenziju i važan su instrument u instrumentariju Europske unije. S obzirom na težiš, e, s obzirom da se težište stavlja na infrastrukturu, inovacije, kompetencije i on fondovi itekako su su pozitivno utjecali i oblažili gospodarske krize posljednjih godina te daju podršku u, eh, kada se hvatamo u koštac s novim izazovima. Okviri za instrumente kohezijske politike i sve zemlje članice je ono što je za nas od velikog interesa. Tijekom austrijskog predsjedavanja stoga računamo sa mnogim i konstruktivnim prilozima svih zainteresiranih skupina i dionika te sa e, pregovorima na razini vijeća. Nakon početne faze otvorene rasprave i pitanja mi ćemo se fokusirati upravo na one aspekte koji su potrebni kako bi se osmislio e, sljedeće programsko razdoblje kašnjenje sa samim statanjem programa kao što smo doživjeli u posljednjem programskom razdoblju je nešto što treba u svakom slučaju izbjeći. E, dodatna točka u pregovorima jest pojednostavljivanje same provedbe i kontrole poticaja iz eh, Europske unije. Važno je da imamo prijedloge koji, kako se trenutno čini, idu u pravom smjeru, te koji doprinose učinkovitoj provedbi eh, eh, europskih odnosno provedbi samih programa financiranja od strane Europske unije. Cilj je smanjiti birokratsko opterećenje i za krajnje korisnike, ali i za pružatelje financijskih potpora. Ovdje se ispostavlja stavilo da je cilj postaviti bolje okvirne uvjete za postvarenje kohezijskih ciljeva i to ne samo na tehničkoj razini, nego isto također i na političkoj razini. I to je ono što treba biti u samoj srži ove reforme. Ja sam uvjerena da u okviru pojednostavljenja programa poticaja Europske unije se može ostvariti načelo subsidijarnosti. Ovom prilikom želim zahvaliti Europskom parlamentu, članovima odbora regi te pone prije svim izvjestiteljima i izvjestiteljicama na njihovom radu dosadašnjem, ali i onim koji prethodi vaše preporuke za učinkovit tu i e, pojednostavljenu kohezijsku politiku bit će e, ono prema čemu ćemo se orijentirati u predstojećem razdoblju. Kao što znamo na tehničkoj razini postoji razmjena informacija među našim stručnjacima. Naš cilj je da pravo vremeno pronađemo ono što je zajedničko kako bismo mogli postići učinkovite rezultate. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni zastupnici, cilj našeg predsjedništva jeste tijekom pregovora u vijeću postići napredak koliko je to moguće, iako će na taj napredak ovisiti o napretku u pregovorima o višegošnjem financijskom okviru. Mi smo svjesni toga da pitanja koja se odnose na sami raspoloživa sredstva, pitanja podizanja nacionalnih doprinosa, E, spremnost na kompromis svih sudionika u pregovorima, svih, a to znači zemalja članica i europskih institucija ono što će biti preduvjet već spremnost na kompromis je ono što će odlučiti o tome hoće li ambiciozan cilj Europskog parlamenta da se postigne dogovor oko cjelokupnog paketa što je to prije moguće. Smijemo se informirati da na političkoj razini Vijeće za, vijeće za opće pitanja te također ministri nadležni za područje kohezijske politike će se sastati krajem e, studenog. Poštovane dame i gospodo, osim samih pregovora na razini vijeća, mi također želimo ostvariti kontinuitet u među državnim e, pitanjima te agendama na regionalnoj i razini razine gradova. Isto tako ćemo se pitanjima razvoja grada gradova i regija i smatramo da na europskoj razini je to nešto čime se i dalje trebamo baviti. U okviru našeg predsjedništva mi ćemo upravo u tom kontekstu težište staviti na pitanja učinkovitog upravljanja europskim procesima. Održat će se seminar na razini glavnih direktora i to u 13. studenog 2018. godine u Beču. U, tamo će se raspravljati upravo o ovim dimenzijama kohezijske politike. Cijenjeni zastupnice, tijekom našeg predsjedavanja Europskom unijom učinit ćemo sve kako bismo postavili okvirne uvjete za učinkovitu održivu kohezijsku politiku i to koliko god je to moguće u našoj moći. Rasprava o zakonodavnim prijedlozima, e, rasprava ćemo voditi na svim svim razinama vijeća i bit ćemo u, e, također u stalnom kontaktu i sa Europskim parlamentom i sa svim drugim našim partnerima. U predstojećih šest mjeseci mi ćemo poticati rad na svim dosijema u Europskoj uniji. Stoga se mi vidimo u ulozi e, ulozi koordinatora, graditelja mostova i po, iskrenih posrednika. Mi smo se dobro pripremili, postavili smo se ciljeve i uvjereni smo da ćemo i postići zajedno s našim europskim partnerima. Kao znak snage europske demokracije e, vidim, odnosno u Europskom parlamentu vidimo onaj simbol i znak jakosti europske demokracije, jer u Europskom parlamentu zastupnici zastupaju 500 milijuna europskih građana. Elizabeth Köstner, koja je dugo godina bila zastupnica u ovom visokom domu, vi e, imate sugovornika koji u potpunosti razumije ulogu Europskog parlamenta kao njena zamjenica. Ja ću naredna dva mjeseca pokušati što bolje voditi pregovore u njeno ime. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni zastupnici, zahvaljujem vam na vašoj pažnji, a sada vam stojim na raspolaganju i odgovorit ću na sva vaše pitanja. Pokušat ću ih odgovoriti na najbolji mogući način u ime gospođe Köstinger. Hvala vam puno. Madam Minister. Now we Hvala Gospođo ministrice, najprije ćemo započeti sa koordinatorima kad je riječ o pitanjima. Gospodin Ilstrom, hvala lijepo. Lorenz Johannes. Ime sina. E, ime sina, Lorenz Johannes. Eto, dva lijepa kršćanska imena. Sve najbolje. Sve najbolje prenesite u e, naše ime. Za cijelo su svi sretni. I nadam se da sve ide baš po, po željama. Da, što se tiče vašeg predsjedništva, vi ste dakle preuzeli predsjedanje od e, Bugarske i mnogo toga je već obavljeno. Već imamo onu brzinu koja nam je potrebna. Puno ste stvari već uzeli u obzir e, vezano za višegodišnji financijski okvir. Vezan također u vašem programu rada stoji kako namjeravate ubrzati posao i kako namjeravate ostvariti brz napredak vezano za pregovore o ovom paketu. Spomenuli ste i da bi se sastanak vrlo vjerojatno mogao održati u studenom. Evo sada čitam ovih 40 stranica o vašim aktivnostima. Ja moram priznati da u tom dokumentu ne nalazim e, puno toga o koheziji. Moram biti iskren kada to kažem. Recite nam nešto više o tome. Hoće li to biti neka neformalna ministarska konferencija o koheziji? Hoće li to biti neka konferencija širog tipa? Ovo pitanje postavljam jer mi ovdje imamo jako dugu tradiciju eh, sudjelovanja u ovoj vrsti eh, aktivnosti. Kada kažem mi, mislim na odbor regije. I volimo biti uključene u ovakve vrste sastanaka. Tako smo bili uključeni u više, vrste, više, više sastanaka tijekom bugarskog predsjedanja. Dakle, 13. studenog Možete li nam nešto više reći o toj, o toj konferenciji koju planirate organizirati 13. studenog? I općenito, ja nisam ništa naišao o strategiji za Alpe u vašem dokumentu. Makroregije. Maybe can clarify. Biste li mogli nešto pojasniti vezano za makroregije i alpsku regiju? Nadalje, Prošli četvrtak i petak imao sam priliku sudjelovati u sastanku u Innsbrucku. Sastanak se odnosio na inovativne regije. I tamo se mogao vidjeti kako Austrija i kako druge regije koje su ondje bile predstavljene, kako koriste naše fondove. Doista sam primijetio da svi stavljaju naglasak na nova poduzeća, na start-upove, na nove tehnologije. Posjetio sam vaš računalni centar u Innsbrucku. Vidio sam također da je Europa e, iz fonda Obzora 2020 uložila u takve inovativne projekte, ali moram primijetiti da tvrtke ne sudjeluju dovoljno u tome. Ako to usporedimo sa Izraelom i sa SAD-om, kod nas je to doista kap vode u moru. U regionalnoj politici imamo i pristup pametne specijalizacije. Mislim da bismo trebali bolje surađivati. Europi nije potrebna samo brzina, već i specijaliziranost. I možda biste nam mogli nešto više reći u tom smislu o vašoj filozofiji. Ali u svakom slučaju moram reći da vaš program rada nema puno elemenata vezanih za kohezijsku politiku. Ne znam da li to čudi naše kolege kao i mene, Hvala lijepo, gospodin Ilstrom. On je bio koordinator um, EPP-a, a sada koordinatorica SD. Hvala, gospođo ministrice. uvijek nam je čast upoznati vas danas i drago mi da ste danas ovdje s nama. Vi ste s pravom ovdje govorili o kohezijskoj politici kao jednom od glavnim područja djelovanja. Europski parlament je odlučio da će raditi što je brže moguće, pri čemu to ne smije biti na uštrb kvalitete. Međutim, naš raspored je trenutačno takav da već krajem ove godine bi mogli biti gotovi, te već u okviru tijekom ove godine bismo mogli odraditi jedan ili više trijaloga što vi kažete, što je li vijeće u stanju da se da s počne već u prosincu, imate li mandat za to ili su ovo samo prazne riječi, jer ako nemate ništa u planu, onda se ne moramo mi žuriti, pa ćemo imati više vremena. Dakle, je li predsjedništvo uistinu um, spremno do kraja godine se već krenuti u trijaloge. I dopustite mi sljedeće pitanje. Vi niste sasvim slučajno spomenuli višegodišnji financijski okvir. Jasno bez njega nećemo imati nikakve ni uredbe u okviru kohezijske politike. Nećemo uspjeti tu ništa dovršiti, no sjećam se da je Austrija vrlo jasno rekla da Austrija želi primiti puno sredstava, ali ne želi platiti više. Dakle, imamo tu i prijedloge gospodina Oettingera, odnosno komisije vezano za višegodišnji financijski okvir. Kako to onda zapravo ide jedno s drugim pod ruku, jer ovdje imamo različite izjave, a to ide kako se znatno odražava na e, sami proračun i kohezijsku politiku. Vi ste rekli jedna trećina proračuna otpada na kohezijsku politiku, ali u prijedlogu komisije predlaže se smanj rez od 10% za kohezijsku politiku, a to znači da stojimo pred velikim izazovom, pa čak i kada je riječ o onim području političkog djelovanja koja možda nisu toliko zahtjevne kao kohezijska politika, primjerice digitalizacija, inovacija, istraživanje, zaštita okoliša. Sve to treba negdje e, financirati. Rez od 10% nije nije malo. Možda možete reći nešto više upravo na tu temu. Hvala. Thank Hvala lijepo, gospođa Tomašić, u ime ECR-a. gospođo ministrice, jedno jako, jako kratko pitanje. E, novije države članice povlače novac iz EU fondova puno sporije nego se očekivalo. E, da li ćete i na koji način potaknuti te države članice da brže iskorištavaju da, brže iskorištavaju novac iz EU fondova. Hvala. Thank you. Van Miltenburg on behalf of Aldi Group. Gospodin Van Miltenburg u ime Aldea. Hvala lijepo predsjednice i hvala lijepo ministrici i hvala vam na vašoj fleksibilnosti što ste, na vašoj fleksibilnosti mijenjanja novih kolega. Ja sam pogledao program austrijskog predsjedanja i doista sam e, iznenađen što se riječ subsidijarnost pojavljuje otprilike deset puta, dok se riječ kohezija gotovo uopće ne pojavljuje, baš kao što je to legao naš kolega koordinator iz EPP-a. Moje pitanje je sljedeće. Načelo subsidijarnosti. Znači li to da ćete tijekom vašeg eh, predsjedanja organizirati i događaj na visokoj razini vezano za subsidijarnost? Hoćete li to učiniti? Dakle, eh, to namjeravate učiniti, a namjeravate li to učiniti vezano za kohezijske politike? Namjeravate li to učiniti vezano za strukturne reforme? Naime, subsidijarnost jest lijepa riječ i lijepo načelo, ali eh, to nije rješenje. Nije rješenje samo rješenje za europske probleme. Nije rješenje stalno govoriti o subsidijarnosti. U vrijeme kada nam je potrebno više više kohezije nego ikada? To je moje prvo pitanje. A sljedeće pitanje je vezano za postupak pregovora. Naime, citiram, u vašem dokumentu stoji kako biste željeli pokrenuti proces pregovaranja koji će biti brz i kako bismo došli do paketa koji će biti spreman do rumunjskog predsjedništva. To u tom kontekstu mislite o prekograničnom mehanizmu? Što će zapravo to značiti za prijedlog Europske komisije o zaštiti Evropskog proračuna u slušaju um, nedostatka pravne države, odnosno poštivanja načela pravne države u nekim državama članicama. U vijeću se vodi jedna vrlo burna rasprava o tome, ali vi kao austrijsko predsjedništvo mogli biste doista učiniti nešto kako bismo napravili korak naprijed i kao što ste sami rekli u svom dokumentu mogli biste nešto učiniti Um, da dobijemo taj, um, uh, uh, paket za vrijeme rumunjskog predsjedništva. Dakle, ako biste mogli odgovoriti na to pitanje ili jednostavno prenijeti to pitanje vašim kolegama, bili bismo jako zahvalni. Hvala lijepo. Uh, gospodin Papadimolis Papa u ime Goja. Hvala lijepo predsjednice. Gospođo ministrice, želimo vam um, sve najbolje i čestitke na rođenju dječaka. E, ja bih isto odmah e, krenuo u srž rasprave. Ja sam pročitao e, stranice na kojima se nalaze ciljevi austrijskog predsjedanja, odnosno predsjedništva, i nisam vidio ništa o koheziji, čak se ni sam pojam ne pojavljuje. Ja se ne mogu sjetiti da li sam uopće vidio tu riječ. Prije nekoliko dana bio sam na plenarnoj sjednici i riječ kohezija nije ni jednom bila izgovorena. Dakle, i evo ga, na 14. stranici. Na 14. stranici pojavljuje se riječ kohezija. Zahvaljujem gospodine Nilstrom. Evo. Doista ja imam dojam da kohezija ne postoji u vašem programu rada dok je subsidijarnost spomenuta u više navrata. Parlament kaže da ne bi trebalo smanjivati proračun za kohezijsku politiku, niti jedan euro. Zašto? Zbog toga što smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina kako se nejednakosti u Europi produbljuju. Također sam saznao da je Austrija kao država članica Europske unije da se ona protivi prijedlogu komisije koji predviđa E, smanjenje od 10% za e, kohezijske politike. Zašto se vi protivite? Zato što želite još veći rez. Vi kažete da ćete organizirati susret u studenom i koje ćete prijedloge iznijeti na tom susretu? Vi kao austrijsko predsjedništvo koje prijedloge namjeravate iznijeti na tom susretu, na toj konferenciji? Naime, odbor za regionalna pitanja, bez obzira kojim političkim grupacijama pripadali članovi, žele, svi dakle žele osnažiti kohezijsku politiku, svi oni brane kohezijsku politiku. Ne žele oslabljivanje kohezijske politike. Lijepo ste čuli što misle koordinatori EPP, SDA i ALDEA. Svi su već to rekli. Željeli bismo da vaše stajalište u tom smislu bude potpuno jasno. jer čini mi se da se, da se ne bavite previše ovom politikom kako biste jednostavno prepustili rumunskom predsjedanju. Gospođo predsjedateljice, gospođo ministrice, imali smo već priliku slušati vas u odboru za žene i s moje strane najbolje želje gospođi ministrici Köstinger. Ovo zapravo nije nimalo jednostavno tematsko područje koje ste preuzeli za narednih šest mjeseci. Kohezijska politika je jedna od najkompleksnijih politika s kojima ćemo, ćete se baviti narednih šest mjeseci. Moram reći kao moje kolege, ja sam bila vrlo iznenađena e, i razočarana da u programu austrijskog predsjedništva je tek šest redaka posvećeno kohezijskoj politici. Danas ste, dobro, ovdje u ovom odboru niste spomenuli muto austrijskog predsjedništva, moto koji glasi Europa koja štiti. To je vrlo dobar moto, ali to je moto koji se fokusira zapravo na jedno tematsko područje, barem ako je riječ o austrijskoj vladi, a to je zaštita vanjskih granica. Ono što nedostaje jeste, jesu prioritet prioriteti, u prioriteti na području e, zaštite, socijalne zaštite, zaštite radnih mjesta, zaštite e, okoliša i sl. Europski parlament u okviru višegodišnjeg financijskog okvira traži da 30% proračuna bude vezano za postizanje ciljeva zaštite okoliša. Komisija je predložila 25%. Koje stajalište po tom pitanju e, ima Austrija? Moja kolegica Krel je već spomenula, ali pitanje proračuna, europskog proračuna, bit ću vrlo oprezna u formulaciji, pa ću reći, a tu zastupa dosta zapravo restriktivno eh, mišljenje, što nije nekako, ne ide ruku pod ruku vaše uloge, kako vi to kažete, uloga neutralnog posrednika. Dakle, ovdje i imamo um, dosta proturječno. Ne znam kako će to na kraju funkcionirati, da s jedne strane hoćete manje, niže do, nacionalne doprinose, a s druge strane gospođa Kostinger želi da Austrija primjerice dobiva i dalje iste poticaje za poljoprivredu kao i do sada. E, dakle, mislim da je tu treba više informacija, kao što je to gospođa Krel također rekla. Vi ste ministrica za ženska pitanja, a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 zaštitu prava i mi ono što smo ovdje zabrinuti jeste zapravo primjena horizontalnog načela ravnopravnosti i antidiskriminacije. To je zapravo negdje nedostalo na koji način želite to načelo zadržati u regionalnoj politici, e, u kohezijskoj politici da antidiskriminacija i ravnopravnost ostanu horizontalna načela. Nadalje, e, E, koje je vaše stajalište po pitanju načela partnerstva. To je nešto što smo imali još u prošlom programskom razdoblju, uključivanje socijalnih partnera civilnog društva, tijela regionalnih i lokalne vlasti, uključivanje svih njih u provedbu i evaluaciju strukturnih fondova. Koje je vaše stajalište o tome i koje korake želite poduzeti e, za ostvarenje ovog načela partnerstva? E, malo smo zabrinuti, rekli smo već, šest redaka o kohezijskoj politici, ali ovo je pitanje pojednostavljenja. E sad, pojednostavljenje to zvuče jako dobro. E, mi smo za pojednostavljenje, zene su za pojednostavljenje, međutim, tu uvijek postoji određena opasnost da određena politička načela, kao što su ravnopravnost ili antidiskriminacija, jednostavno bi, budu zaboravljeni. A potom, kao drugi prioritet, spomenuli ste subsidijarnost često pod e, okriljem subsidijarnosti, jer to je ipak nešto vrlo pozitivno i za regije i za gradove, ali nekako to ostavlja, kad pogledate cjelokupni program Azorskog predsjedništva, ona nekako se stiče dojam da se iza toga krije e, e, nacionalizacija i to ne samo u ovom, nego i svim drugim područjima politike. Stoga, htjela bih samo čuti od vas kako vi to vidite, vidite li tu e, zapravo nekakvu prijetnju da se određene ovlasti sa europske razine ponovno prebace na regionalnu razinu. Toliko s moje strane, hvala vam. Thank you very Puno hvala. Na popisu imam dva imena koje su se javila za javljanje, dvije osobe koje su se javile za pitanja. Ima li drugih želja? Ne, onda ćemo postaviti ta dva pitanja, a onda dati priliku za odgovor. Gospođo Šmit, hvala cijenjena gospođo ministrice. Drago nam je da imamo mogućnost za razmjenu gledišta ovdje i hvala vam na vašem uvodnom izlaganju. Mislim da ovo nije ni malo jednostavan zadatak doći ovdje i e, zastupati, odnosno zamjenjivati gospođu Kestinger I ovo je vrlo kompleksno političko područje. E, dakle, riječ je o sredstvima koja čiji znači, učinak učine se, osjete svi naši građani i to je ono što je vrlo važno. E, svi mi to znamo i svi su već spomenuli ove velike teme i izazove s kojima ćemo se suočavati u narednih nekoliko mjeseci. Višegodišnji financijski okvir je tema o kojoj su već mnogi govorili, ali s moje strane dva tehnička pitanja vezana za prijedlog komisije. Do sada je stopak sufinanciranja izračunavana po o e, BDP-u po glavi stanovnika. A sada je došlo do promjene ili nazire se smjena paradigmi uzimajući u obzir klimatske promjene, migracije, nezaposlenost mladih i tako dalje. Sve to uzima se u obzir. Ali kako vi e, zapravo gledate na ovu smjenu paradigmi u komisiji i smatrate li da je to nešto što će naići na podršku većine u vijeću? Drugo pitanje Prema prijedlogu komisije e, također uvode se nove kondicionalnosti kao što su primjerice e, vladavina prava, s obzirom da s time postoje određeni problemi u pojedinim zemljama članicama, pa stoga i pitanje je li to prijedlog koji će dobiti podršku većine. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, kao član odbora za proračun koji je često na putu i koji često e, posjećuje i kontrolira projekte financirane upravo iz sredstava za kohezijsku politiku. Dakle, tu mogu reći nešto i o prijedlogu kolege Oettingera. E, mislim da bi moglo biti moguće tu i tamo uštediti nešto, ne možda sve, ali nešto da, ali evo, time da se ću se vratiti na sami početak svog izlaganja. Pojednostavljivanje programa financiranja je nešto što je vrlo važno. Kohezijska sredstva su ona sredstva koji naši građani vrlo izravno osjete, osjete njihove učinke i to je razlog zašto su ta sredstva toliko važna. Unaprijed hvala na odgovor. Mr. Monskur, the floor is yours. Gospodin Monskur. Hvala. Hvala predsjednice. Zahvaljujemo e, gospođi ministrice što nam je omogućila da saznamo koje su glavne smjernice vašeg predsjedanja. Naime, austrijsko predsjedništvo bit će obilježeno pregovorima o Brexitom bit će također obilježeno višegodišnjim financijskim okvirom i kao što znamo Brexit, migracijska kriza s jedne strane, s druge strane imamo sve veći jaz između onih koji doprinose proračunu i onih koji koriste proračun. Dakle, to su veliki problemi. Mi se trenutačno nalazimo u odlučujućem trenutku kada treba saznati kakvu ćemo budućnost dati europskoj Europi i stotinama milijuna europske građane koji u Europskoj uniji žive. Naime, kohezijska politika je, kao što znate, glavni instrument ulaganja za rast, razvoj i otvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji. Kohezijska politika je odraz solidarnosti između država i ljudi. To je glavno načelo europske konstrukcije. Bez kohezijske politike nejednakosti između regije bile bi samo još veće. a, u posebno nepovoljnoj situaciji našli bi se stanovnici udeljenih regija. No, unatoč svemu tome, komisija u višegodišnjem financijskom okviru predviđa sniženje sredstava, smanjenje sredstava za kohezijsku politiku. To je odraz možda i nerazumijevanja. Zbog čega? Zbog toga što strukturalni fondovi i kohezijski fondovi predstavljaju doista nešto jako dobro za naše građane. Dakle, Kohezijska politika ne može biti varijabla prilagodbe sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Vi imate veliku odgovornost. Odgovornost vođenja pregovora između vijeća i parlamenta. Imate također odgovornost da dođete do ambicioznog dogovora kada je riječ o budućem vfo Gospođo predsjednice, možete uvijek računati na našu konstruktivnu suradnju, ali isto tako možete računati na našu odlučnost kada je riječ o održavanju snažne kohezijske politike i kohezijske politike koja je na razini izazova sa kojima se suočavamo. Hvala. Puno hvala. Evo, to su bila pitanja. To su bili komentari članova odbora Regi i eh, komentari i pitanja koordinatora klubova zastupnika. A sada dajem riječ vama, gospođo ministrice. Hvala, zahvaljujem na svim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na pitanja, tako reći, u paketu, jer neka pitanja eh, su se ponovila. Što se tiče sudjelovanja Europskog parlamenta na sastanku u studenom, e, dakle ovom sastanku na razini Vijeća za opće poslove, e, tu mogu reći dakle, da je riječ o sastanku koji je predviđen za, e, dakle, predviđen sastanak sa ministrima i ministricama zaduženim za kohezijsku politiku. Osim tog sastanka nisu planirani nikakvi dodatni sastanci, ali će sve informacije biti prosljeđene i kao što znate dospjeli smo u novu fazu pregovora za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Za to razdoblje pregovori su već e, počeli i svaka institucija tu ima svoja pravila. Potom postavljeno je pitanje koje se mm, ticalo samih je i imamo li mandat e, da e, počnemo sa trijalozima. Neće biti sve moguće, ali dio svakako hoće. To je ono što mogu reći. Dobro, ali za koje dijelove ćete e, imati mandat? Da, to, tu, tu informaciju vam mogu dati kasnije. Potom pa, postavljeno je pitanje vezano za moto Europa koja štiti. Europa koja štiti Um, s time tu želim reći da nije riječ samo o tome da se za Europa zaštiti od ilegalnih migracija, nego moto pre, srpskog predsjedništva je osmišljen imajući na u umu izazove koji, pred kojima se svi nalazimo, a to su izazovi kao što su radikalizacija, terorizam, ali isto tako i posljedice ratnih sukoba u e, neposrednom susjedstvu, ali isto tako i jačanje međunarodne konkurencije ili ono što je danas već spomenuto, riječ je o posljedicama klimatskih promjena. Dakle, sve je to time obuhvaćeno, pogotovo kada je riječ o jačanju konkurentnosti, e, uhvatanju u koštac sa izazovima migracije te zaštita od zaštita klime. Sve je to ono što e, će imati važnu ulogu i kada govorimo o kohezijskoj politici. Neki od vas su uvijek iznova postavili pitanje da iznesem austrijsko stajalište. E, međutim, ja sam danas ovdje u ulozi austrijskog predsjedništva, dakle, govorim u ime austrijskog predsjedništva u vijeću Europske unije je stoga ne mogu iznositi ovdje nacionalna stajališta. Isto tako nekoliko puta spomenuto je i financiranje i višegodišnji financijski okvir. Višegodišnji financijski okvir je tema e, Vijeća za opće poslove, kolega Blumel je e, zadužen za tu temu. E, ne mogu sada već govoriti, unapredavati informacije prije same rasprave, a pa isto tako ne mogu reći ništa ni o specifičnim sektorskim pitanjima. Kao što sam rekla, moj kolega Gernot Plümel predsjedava Vijećem za opće poslove i nakon svakog sastanka vijeća za opće poslove, nakon svakog sastanka na čijem dnevnom redu je višegodišnji financijski okvir, kolega Blumil će se sastati i sa predstavnicima Europskog parlamenta, a isto tako i predsjednik Tajani će imati priliku da se e, tako na razini vijeća također obrati e, šefovima država i vlada. Potom e, Europska strategija za alpsko područje, te makroregionalne strategije u Europi. Dakle, to sve to predstavlja jedan novi model partnerstva i e, Austrija e, sudjeluje u provedbi ponajprije u alpskom i dunavskom području. E, podrška europske institucija kako komisije, tako i Europskog parlamenta te odbora regije su od velikog značaja i to je ono s čime trebamo nastaviti i u budućnosti. Potom postavljeno je i pitanje o tome što je fokus kohezijske politike, u kojem smjeru će se tu ići. E, da, to možemo jasno odgovoriti na to pitanje. Fokus kohezijske politike je upravo na najsiromašnijim regijama i e, zemljama. Što se tiče e, preko, e, mehanizma prekograničnog rješavanja sporova, to gdje imamo vrlo zanimljiv prijedlog komisije koji je svakako potreban za ova pogranična područja. Trenutačno taj prijedlog je, zvuči dosta složeno i mi smo otvoreni za raspravu sa izvjestiteljima i to će se dogoditi narednih dana ovdje u Briselu. Evo, e, mislim da sam time odgovorila zapravo na sva pitanja e, koja su mi postavljena, a ne, ne, bilo je još pitanje načela ravnopravnosti i gender mainstreaming. Da, Htjela sam se kratko osvrnuti na to i reći da horizontalni ciljevi nisu nigdje nestali ti horizontalni ciljevi su itekako kako integrirani u kriterije za odabir projekata. Načelo partnerstva je također nešto što će se i dalje primjecivati. Tu imamo kodeks iz razdoblja s 2014. do 2020. je eh, kodeks koji će se primjenjivati i u buduće. Potom, s obzirom da ste vi to spomenuli, a o tome smo govorili i u odboru FAM. Želim samo još reći da upravo ravnopravnost spolova je nešto što je za nas vrlo važno, te nešto što želimo postaviti kao prioritet na europskoj razini. U ovom trenutku po tom pitanju nema niti jedne strategije, a mi želimo uvesti novu strategiju za ravnopravnost spolova. Isto tako bilo je riječi i o načelu subsidijarnosti. Europa, a mi jesmo europljani. Europa je tu e, da bi riješila ona velika pitanja, velike probleme kako bi se građani i građanke u Europi osjećali sigurno, kako bi se mogli osjećati kao potpuni europljani, ali sve ono što neki problemi se mogu riješiti i na nižoj razini i stoga upravo naš fokus na načelo subsidijarnosti. Thank you. I, know. Uh, uh, thank you, Madam Minister. Hvala, ministrice. Evo, dat ću riječ kolegama da iznesu neke opaske komentare. Jer za nas u regiju danas ova rasprava od iznimnog značaja. Nastojimo organizirati svoj rad do europskih izbora. Doista smo koncentrirani na to i nastojimo napraviti čuda, kao što je to jedan kolega danas rekao. Tako da je od velikog značaja saslušati stavove austrijskog predsjedništva i zato ću najprije dati riječ gospođi Krel, a zatim gospodinu Van Izvolite. Jedna napomena i jedno pitanje. Dakle, napomena, odnosno komentar. Mislim da je ovo prvi put da od kada govorimo o kohezijskoj politici imamo um, situaciju gdje nas um, e, neko predsjedništvo ne poziva na sastanak e, na temu kohezijske politike. Um, možda je to nesporazuma, ali evo, preformulirat ću svoje pitanje. E, vidjeli austrijsko predsjedništvo bilo koju mogućnost da se e, e da e, doprinese tome da se uzmu u obzir i stajališta Europskog parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru te da se po tom pitanju uskoro pronađe rješenje. Hvala. Hvala, gospodine Van Hvala i hvala i na odgovorima. Ja, evo, ja razmišljam na isti način kao je gospođa Krel biti svaka razmjena gledišta koju smo do sad imali, no možda je to nešto što se promijenilo, podrazumijeva i poziv na sudjelovanje. Ja sam samostalno otišao prošlog petka u Austriju, jer to je važno. Rekli ste, imamo sastanak ministara. Točka. No, kako se organizira Evo, možda niste tako pozitivni što se tiče kohezije. Nizozemci su isti, ali srećam se evo prije dvije godine da su Nizozemci imali pakt iz Amsterdama i izvukli su jednu točku, to je stav eh, gradova i evo, napravo se nešto po tom pitanju. Mi smo bili jako entuzijastični po tom pitanju. A iz vaših komentara nemamo dojam da želite na bilo čemu raditi od toga svega. Dakle, gdje je taj entuzijazam, gdje je inspiracija i gdje je i poziv. Hvala gospodin Papadimolis. Ovo je prvi put da vidim predsjedništvo koje odbacuje dijalog s parlamentom i to na način koji tumačim skoro uvredljivim. Dakle, imamo predsjedništvo koje ne otkriva kako percipira različita pitanja o kojima se treba raspravljati. Dakle, postavljam vam pitanje kako vi doživljavate prijedloge parlamenta po pitanju kohezijske politike u budućem višegodišnjem financijskom okviru. Vi nam niste ništa rekli. Evo, upućujete nas na nekog drugog kolegu koji nije nazočan. Dakle, ja vas pitam kako E, vam se čine prijedlozi Jettingera za, koji podrazumijevaju 10% rezova za kohezijske politike, a vi nas referirate tu nekog e, odsutnog kolegu. Dakle, vi ste ovdje i molim vas, recite nam vi kako doživljavate Europski parlament i njegove stavove. Nemojte nas isključivati, molim vas, ovaj prvi put da vidim predsjedništvo koje je ovako uvredljivo. Gospođo ministrice, evo molim vas da uvažite sve komentare kolega kao znak duboke brige i emotivnog pristupa koji se tiče kohezijske politike i njene budućnosti. Naime, svi kolege jako su vezani za ove, ova pitanja i doista maksimalno su involvirani u ovome svemu, tako da i iščekujemo E, razmjenu mišljenja s vama. Dakle, molim vas prenesite sve komentare i pitanja kolegi, a ako vam je prihvatljivo, onda možete odgovoriti neka pitanja. Da, razumijem da ste da ovdje ponavljate određena pitanja, no kao što sam prethodno rekla, višegodišnji financijski okvir je nešto o čemu se još raspravlja. I ja sam ovdje u ime Austrijskog predsjedništva i stoga ne želim ovdje govoriti o nacionalnim e, stajalištima kada je riječ o ovoj temi. Naravno, ono oko čega se trebamo potruditi jeste da su pregovori o višegodijskom financijskom okviru, da također je jasno koliko novaca stoji na raspolaganju za kohezijsku politiku, te da se taj novac može upravo iskoristiti u te svrhe. Potom vratit ću se na pitanje gospođe Krel. Što se tiče sastanka u studenom, dakle riječ je o sastanku Vijeća za opće poslove. Riječ je o službenom sastanku, a ne, neslužben, a ne o neslužbenom e, sastanku vijeća, na službenom sastanku vijeća sastaju se samo ministri i ministrice resorni ministri i ministrice i naravno mi ćemo informirati o svemu, o svemu čemu je bilo riječ na tom sastanku e, naših resornih ministara. Hvala, to je dakle bilo razmjena godišta s predstavnicima austrijskog predsjedništva. Nadam se da ćemo imati priliku započeti s trijalogom e, na nek imamo i ovih Možda hoćemo, možda i nećemo. Dakle, najpša hvala na sudjelovanju, sastanku odboru regiji. Srdačno pozdravite vaše, vašu kolegicu i naše čestitke za e, rađenje i nadam se da ćemo imati konstruktivan e, dijalog sa austrijskim predsjedništvom. A sada nastavljamo i prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. 29. svibnja ove godine Europska komisija usvojila je prijedlog za novi Europski socijalni fond plus. I'll try again. Dobro, idemo iz početka. We continue now on this... Nastavljamo s danim redom i prelazimo na prvu razmjenu pravo gledište gledišta biti o mišljenju o Europskom socijalnom fondu plus Europska komisija usvojila je 29. svibnja prijedlog za novi Europski fond plus 11. lipnja tekuće godine predsjednik je proslijedio ovaj prijedlog odboru za zapošljavanje socijalna pitanja a regiji je jedan od odbora koji su nadležni za izradu mišljenja. Gospođa Bresso pripremila je prvo mišljenje, odnosno razmijen gledišta o ovom mišljenju i sada ćemo razmijeniti gledišta o tom mišljenju. Izvjestiteca predlaže da predstavi svoj nacrt mišljenja 3. rujna i glasat ćemo na jednom od sastanaka e, u listopadu ili studenom u na odboru EMPL 27. studenog će biti usvojeno njihovo mišljenje. Sada gospođa Breso ima riječ. Hvala predsjednice. No, kao što ste i sami na to podsjetili, a to vrijedi i za sva izvješća, imamo Problem rokova znamo, svjesni smo toga, rokovi su, odnosno, naše obveze jako su gusto, vrijedi za sve izvjestitelje. Svi se zalažu za to da što brže napredujemo, naravno vezani smo sa e, preuzetim obvezama i s ritmom rada odbora za zapošljavanje, između ostalih. Ja mogu reći da bi bilo dobro predvidjeti koordinaciju između općih e, općeg pravilnika, poslovnika i pravila koje se tiču različitih fondova. Dakle, trebamo početi raditi, naravno, no istina je da su rokovi jako zgusnuti. Tako da teško možemo zamisliti da će osvajati uredbe o zasebnim fondovima, izoliranim e, tekstovima, a onda opća uredba. Evo, ovo je porko upućena kolegama. No, što se tiče Europskog socijalnog fonda, malo konkretnije, vi znate da se tu radi o glavnom instrumentu Unije za, pružanje, za podržavanje zapošljavanja, pružanje pomoći ljudima koji traže kvalitetnija radna mjesta, radi se i o ulaganju ljudske e, ljudski kapital. I prijedlog koji je usvojila komisija predviđa da mimo Europskog socijalnog fonda bude u Europskom socijalnom fondu plus predviđeno dodavanje inicijative za zapošljavanje mladih fondove za najugroženije, program za zapošljavanje i socijalnu inovaciju, te program Unije na području zdravlja. Dakle, taj plus znači da je objedinjeno više fondova u taj opći fond. Te, kao što sam to podsjetila, Europski socijalni fond plus dijelom je niza strukturnih fondova koji svi zajedno predstavljaju strukturni fond ulaganja i koji su dijelom e, zajedničke osnove. Dakle, evo tu su, to je kao da imamo elemente koji veliki kutije ulaze u kutije koje ulaze jedne u druge, dakle to je kao prava slagalica i moramo biti oprezni s tim svim. Ja smatram da Europski socijalni fond treba i dalje imati ključnu ulogu za stvaranje visoko kvalificiranih, kvalitetnih radnih mjesta i da se socijalna kohezija, osobito da zapošljava dugo nezaposlene osobe, osobe s hendikepom, mlade. Dakle, doista se trebamo fokusirati na te društvene kategorije. Naravno, treba uvažiti neke od aspekata, specifičnih aspekata, no tu su i druge teme koje su dijelom naših strateških e, premisa na kojima radimo, dakle tu je okolišna održivost i klimatske promjene, na primjer. Dakle, pametna specijalizacija i prilagodba na klimatske promjene uz velike politike e, okolišne održivosti su ključni aspekti. Tu su, dakle, dijelovi socijalnih fondova koji trebaju omogućiti da se uspostave neke trajne mogućnosti za obučavanje u tim sektorima, jer naravno treba ulagati prioritetno u te sektore, a koristeći fondove za regionalni razvoj i različite europske fondove. Naravno, bit će važno da se ta obuka prvenstveno posveti mladima i to se treba ticati naravno poduzeća, istraživača, stručnjaka koji su zaduženi za obučavanje. Dakle, koliko želimo usmjeriti čitav niz instrumenta prema nekim eh, zajedničkim prioritetima, onda ne smijemo zanemariti tu obuku. Zatim tu je još jedan aspekt koji mi se čini važnim. Ostalom, to je donekle zanemareno u trenutnoj strukturi ove uredbe. Naime, treba predvidjeti ključnu ulogu regija. To su tijela vlasti, korisnici ovih fondova, ali i upravitelji sredstvima i zakonodavni tekst trebao bi i to pokriti, ne smijemo i zaboraviti. Strukturni fondovi, regionalna politika i fond za regionalnu politiku banku i socijalni fond su dva stupa razvoja dakle bez ljudskog potencijala jednostavno ne bismo imali jednu od dviju nužnih noga na kojima počivaju te europske strukture. Dakle, svi se mi slažemo i Pozdravljamo cilj komisije, mm, cilj pojednostavljivanja zakonodavnog okvira. Dakle, tu treba raditi kako bi se bilo maksimalno učinkovito i ostvarilo ciljeve socijalnog fonda. E, sad vi to znate jer to vrijedi za sve fondove. Komisija naime uspostavlja još izravniju vezu između europskog semestra i ulaganja. i to u Europskom socijalnom fondu. I ovdje se nalazimo pred raznim ciljevima što se tiče barem programa. Dakle, tu imamo čitav niz elemenata koje bismo mogli pisati općim okvirom. To je europski semestar, preporuke po zemljama, strukturne reforme, koje u biti oblikuju taj okvir u koji u okviru kojeg će biti korišteni ostali fondovi, a to trebamo imati na umu kada govorimo o okviru definiranja operativnih programa. Tu zatim imamo s jedne strane prioritete koji su predstavljeni i koji se tiču strukturnih fondova. Dakle, to su oni prioriteti na koje sam podsjetila. To su specifični prioriteti socijalnog fonda kojem treba dodati u ovom konkretnom slučaju Europskog socijalnog fonda. Tu treba, dakle, kao što rekao, dodati i spomenuti socijalni stup Unije. I to je važno dodati ovoj programaciji. Jasno je da nacionalni operativni fondovi i regionalni fondovi trebaju biti uvršteni u okvir koji jasno definiraju ti različiti aspekti. Dakle, moramo u programskom okviru imati na umu sve te aspekte A na regionalnoj razini naravno trebamo predstaviti i operativni program koji će se odnositi na različite teritorije. I zadnje. Sada imamo 25%. 25% fonda je veliki dio, a koji je posvećen, koji bi trebao biti posvećen socijalnoj inkluziji. Dakle, s jedne strane imamo tradicionalne politike zapošljavanja i obučavanja, a s druge imamo politiku socijalne inkluzije koja predstavlja otprilike taj dio koji je povezan uz socijalni stup. Dakle, to su malo specifičnije teme. Tome treba još dodati dio 2 do 4%, dakle minimalnih 2% koji će biti namijenjen osobama koji su socijalno najugroženije. To je zasebna problematika koja je jako važna. Dakle, sve samo uviđamo da 30% globalnih resursa fonda namijenjeni su politikama koje su naravno od izuzetnog značaja, ali koje nisu među tradicionalnim korisnicima našeg fonda. Tako da trebamo udvostručiti napor kako bi ti fondovi bili učinkoviti, dakle politike. Trebaju, trebamo mi biti sigurni da neće politike izgubiti svoj značaj. Dakle, to su moji komentari. S jedne strane, mislim da se možemo složiti oko toga da evo, postoje novi ciljevi koji prističu iz zaključaka s prethodnih sastanaka. Vidjeli smo da se nalazimo u osobito teškoj situaciji, bar što tiče velikog dijela europskog stanovništva. Tako da je pomoć najugroženijima, općenito govoreći, jako važna. Politika socijalne inkluzivnost treba biti pojačana, povećana, a tu su onda i tradicionalni izazovi socijalne prirode, tu s tim smo upoznati, tu se više usmjeravamo kao obučavanju radnika, zaposlenika. Dakle, to su veliki izazovi. I u ostalom, brige koje se tiču rokova i koordinacije s drugima, s drugim instrumentima i instrumentima uređivanja drugih fondova je nešto što treba uzeti u obzir. I taj izazov suradnje treba biti očuvan, jer postoje neki općeniti ciljevi, nisu tu samo tradicionalni ciljevi, oni na koje smo naviknuti. sve to za nas, a i za tijela zadužena za provedbu i upravljanje predstavlja izazov od kojeg bi se moglo zatresti od straha. U svakom slučaju iznimno težak izazov je pred nama. A sad naši glavni izvjestitelji na to su podsjetili i prije nego završim mislim da bi bilo dobro znati o kojim se resursima radi. Dakle, globalni resursi višegodišnjeg financijskog okvira važna su stvar koja će nam omogućiti da vidimo kako ćemo moći funkcionirati s različitim pojedinačnim fondovima. Jer istina je da se od nas traži sve više i više da se nosimo sa ogromnim izazovima. Hvala vam gospođo Bresa, hvala vam na vašim komentarima. E, ispričam se, evo samo još par riječi. E, što se tiče rokova, kao što ste rekli, kao što ste rekli, trebao bih vam biti u stanju poslati prije ljetne stanke nacrt prijedlog teksta, vama i kolegama naravno, uz prvi prijedlog izmjene teksta, izmjene teksta uredbe, kako bismo mogli potom nakon ljetne stanke predstaviti odbor, e, na odboru tekst e, i dati rok za amandmane. U svakom slučaju kolege će dobiti Dakle, ukoliko tu naši suradnici budu mogli pokriti i kolege će dobiti tekst naprijed, imat će vremena da ga prouče. Hvala, hvala Breso, ovo je bilo dovoljno jasna analiza, jako jasna analiza e, problematike izgleda kao da zvuči, zvuči kao da ste već spremni e, glede ovog mišljenja. Sada ćemo čuti dakle, izvijeste u sjeni o rokovima i vidjet ćemo kako stojimo sa rokovima, ali već je situacija dosta jasna na odboru regije. Sada gospodin Hrkman izvjestitelj sjenima riječi. Poštovane kolege i kolegice, želim zahvaliti dakle, na tome što imamo ovaj prijedlog za Europski socijalni E, fond Plus. Riječ je e, ovdje i za zapošljavanju, zapošljavanje po visokokvalitetnim uvjetima. To je jedan od vrlo važnih elemenata kohezijske politike koji doprinosi održivom rastu i potpunom korištenju svih resursa. Zakonodavni prijedlog o ESF Plusu ovdje uvodi nešto novo. Riječ je o integraciji financijskih sredstava za ono što je do sada, za instrumente koji su do sada bili odvojeni. Dakle, riječ je o bivšem Europskom socijalnom fondu, inicijativi za zapošljavanje mladi, Europski fond pomoći za najpotrebnije, program za zapošljavanje i socijalne inovacije, te program za djelovanja Unije u području zdravlja. Ono što je važno ovdje reći jeste da ovim objedinjenjem e, se postiže i pojednostavljenje poneprije za krajnje korisnike, za primatelje pomoći. I e, jesu li to sada optimalni, e, optimalna rješenja, jesu li ta rješenja dostatna, to treba razmotriti. Po prvi put ovdje imamo jedan novi prijedlog koji doprinosi do samoj veće transparentnosti u pregovorima. Mi iz odbora regije ovdje vidimo zapravo e, dakle, dva prijedloga, 100 milijuna za e, periferna razdoblje i 200 milijuna, e, marginalna područja i 200 milijuna za ostalo. Novi prijedlog komisije ima za cilj da se Plus bude više vezan za višegodišnji financijski okvir, te da je vezan također i za preporuke, za provedbu. To naravno može doprinijeti i bolje provedbi specifičnih preporuka po zemljama, međutim nije jasno koliko sredstava će biti izdvojena za koje, za, za koje od tih područja. Po mom mišljenju bilo bi vrlo važno da se prvo govori o preciznijem formuliranju. Ja bih rekao da je ovo zapravo dobra pozicija za početak rasprava i nadam se, kao što je to izvjestiteljica rekla, da ćemo uspjeti prije ljeta pripremiti ti dokument kao značajan doprinos za nas početak pregovora. Hvala. Hvala, ne vidim nikoga iz ECR-a. Dakle, gospodine Van Miltenburg, izvolite me riječ. Hvala, predsjednice. U biti ja sam prilično zadovoljan predlogom komisije jer mislim da je ključnog značaja da ne zaboravimo niti na ovom odboru da se od ne radi samo o ulaganju u cigle, u istraživačke pogone, u restauraciju naše kulturne baštine, već je jako važno ulagati i u ljude, u naš ljudski kapital, ljudske potencijale. Prijedlog komisije uveliko je poboljšan usporedbi, ako ga poredimo sa trenutnim s Europskim socijalnim fondom, dakle, kao prvo postoji velika poveznica s Europskim semestrom, a to je za e, po mišljenju jako dobro i kao što sam ranije rekao i ponavljam se, dosta često na ovom odboru, ali ukoliko poboljšamo reformu gospodarstva, onda ćemo moći napraviti više smanje manje sredstava, s javnih ulaganja, a na kraju, a to je ono važno, što je važno, stvarit ćemo bolje rezultate, na primjer reformu tržišta rada koja je od ključnog značaja kako bi se moglo ne samo obučavati ljude, već i na kraju postarati se da oni nađu adekvatna radna mjesta. Drugo, također sam jako zadovoljan sa spajanjem, e, sa prijedlogom spajanja nekoliko programa, odnosno pet programa koji trenutno postoje zasebno. Mislim da pristup SF plusa treba biti fleksibilniji, učinkovitiji i na taj način ćemo imati i manje e, papirologije. No, nažalost, jedna stvar nije uzeta u obzir, to je da mainstreaming ne bude produžen za Europski fond za prilagođavanje globalizaciji jer osobno i, a i većina zastupnika iz Audea htjela bi da to bude također povezano sa SF plusom. Dakle, mislim da je to propuštena prilika kada govori o pojednostavljivanju i povećanju učinkovitosti. Zatim trebam jasno reći da se nadam da će spajanje svih ovih programa biti tako da ne bude samo kozmetičke prirode, jer ako se pogleda predložena uredba, imamo različita poglavlja, dijelove za koja bi trebalo stvoriti sinergiju i sa drugim programima kao što je obzor e, Europa, na primjer kada se radi o istraživanju i razvoju u polju zdravstva. I za kraj proračun za zdravstvene programu je po mojoj prvoj procjeni slabi, niži od postojećih, što je iznenađenje, jer pogotovo sada kada govorimo o prekograničnoj suradnji, osobito ono u sektoru zdravstva, tu su reforme i, koje zahtijevaju ulaganja u taj sektor i moglo bi se očekivati da će biti povećan proračun za Evropski eh, europski program za zdravstvo, da se na taj način pomogne državama članicama i postara ne samo da ljudi budu obučavani i imaju odgovarajuće vještine, već i da rade u adekvatnim uvjetima. Tako da se nadam da će možda komisija ovo moći objasniti šta i kako. Hvala gospođa Vana, sada ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Govorit ću njemački. Imam ovdje komentare moje kolegice. SF Plus je najvažniji instrument za ulaganje u ljude te jačanje e, socijalne dimenzije Europe. Ovo objedinjivanje fondova u SF Plus, a to se odnosi na razno razne fondove kao što su ESF, FAD, program za zapošljavanje i socijalne inovacije te zdravstveni program. E, to pri tome se mora svakako imati na umu da to ne bude na uštrb manjih programa i ne predstavlja njihovo oslabljivanje mi smo za to da se sredstva vezu, vežu, da su sredstva vezana i želimo stopu sredstava povećati na sa 20 na 25%. Isto tako je pozitivno da 10% se stavlja raspolaganje za ciljene mjere, pa kao što je poticanje mladih u slučaju visoke stope nezaposlenosti. Isto tako zemlja članice određeni postotak mogu, sredstava mogu koristiti za najvi, eh, naj potrebitije osobe. Ono što vidimo vrlo kritično, a to nije imalo iznenađujeste, jeste povezivanje SF Plus sa europskim semestrom te specifičnim preporukama po zemljama. To je nešto u čemu mi ne vidimo, mi zeleni ne vidimo nikakvu dodatnu vrijednost. Načela jednake, jedna ravnopravnosti, nacije eh, je nešto što treba također uvesti i to je nešto što je pozitivno vidimo kao nešto pozitivno u prijedlogu za ESF+. Ne smije doći do slabljenja ovih e, horizontalnih načela u predstojećim pregovorima. Isto vrijedi i za e, načelo partnerstva, to je nešto oslabljeno u tekstu prijedloga, dakle određeni e, pokazatelji su tu nestali, a mi zaleni se zalažemo za to da ovi horizontalna načela ostanu u potpunosti obuhvaćena u tekstu prijedloga i da ne dođe do njihovog stavljanja. Hvala, predsjednice. Želim reći sljedeće. Ovih 4% socijalnog fonda za socijalni fond, to nije bog zna što. Zato što se Ovdje radi o spajanju fondova. Dakle, komisija bi trebala više pažnje obratiti na to. Dakle, ovdje imamo jednu tematsku koncentraciju. Vidim da je borba protiv siromaštva i e, socijalno e, socijalno promicanje također nešto što, bi, što je uzeto u obzir i predstavlja 25%. Dakle, Jasno je da se radi o hitnom pitanju koje zahtjeva koordiniranu reakciju. Ako pogledamo statističke podatke za moju zemlju, barem za moju zemlju, je riječ je o 100 milijuna osoba koji žive u potpunom siromaštvu. 1,7 milijuna osoba više od prošle godine. 7% talijanskih obitelji živi ispod praga siromaštva i zato je jako važno da zemlje poput Italije, Grčke, dobiju potporu u tom smislu. I željeli bismo, dobiti od komisije informacije o tome kako će se ovo povezivati sa europskim semestrom. Ako vidim dobro, države članice bi trebale predvidjeti određeni iznos koji će biti namijenjen za Europski socijalni fond plus Također tu uzimamo u obzir i pojedine, dakle preporuke po pojedinim zemljama i također treba uzeti u obzir i višegodišnje ulaganja. Dakle, ulaganje u infrastrukturu. Dakle, to nalazimo u članku 7. i u članku 11. Također, nailazimo i na upućivanje na članak 11. gdje stoji kako komisija ne bi imala samo ovlasti obvezati države članice da izmjene i da revidiraju svoje operativne programe kako bi bili u skladu sa preporukama europskog semestra, već bi također, mogla, već bi također mogla i jednostrano ukinuti ili privremeno, privremeno ukinuti plaćanje za određene programe. Željela bih dobiti malo više informacija, detaljnijih informacija o ovome. Preporuke se dakle odnose Preporuke se odnose na strukturalne preporuke. Evo, što se tiče Italije, preporuka za 2019. godinu spominje i smanjenje udjela proračuna za mirovine u ukupnom, u ukupnom proračunu. To je nešto što je potpuno neprihvatljivo za Italiju. Hvala. Hvala lijepo. Evo, nitko se više ne javlja. To su dakle bili komentari e, naših izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. A sada ću dati riječ predstavnicima Europske komisije. Ako se želite javiti, gospođa Demanti, izvolite. Hvala lijepo. E, hvala lijepo izvjestiteljima, hvala lijepo izvjestiteljima u sjeni na pozitivnim reakcijama koje se odnose na prijedlog Komisije o Europskom socijalnom fondu plus. U ovom trenutku mi osiguravamo čitav niz tehničkih prezentacija i članovima parlamenta i odboru EMPL. Dakle, želim reći da smo još uvijek, da, da smo e, e, otvoreni za sva pojašnjenja, tehnička pojašnjenja vezana za ovu uredbu. Ja sam svjesna da ova uredba nije nešto potpuno novo i revolucionarno, ali e, postoje neki elementi koji su možda manje poznati, a vezani su za spajanje programa i spajanje fondova. I postoje tu dakle još elemenata koji zahtijevaju podrobnije pojašnjenje. Vezano za povezanost TSF-a e sa semestrom i sa preporukama za pojedine zemlje, naime, ambicija komisije bila je sljedeća. Željeli smo napraviti još bližu poveznicu između ova dva procesa, ali tako da istovremeno ne dovedemo u pitanje ciljeve svakih od ovih dvaju procesa. Dakle, jako pomno osmišljavamo tu poveznicu, ali istovremeno ne želimo dovesti u pitanje s jedne strane politiku ulaganja, a s druge strane semestar koji ima svoj e, vlastiti proces e, e, rasprave o politikama sa državama članicama. Razlog zbog kojih nismo definirali postotke za sredstva ne za preporuke po pojedinim zemljama jest upravo zato da bismo ostavili prostor raspravi i i prostor pregovorima u osmišljavanju operativnih programa. Radi se naravno o raspravama i pregovoru sa državama članicama kad je riječ o razini sredstava koji će se namijeniti ESF plusu i koji će se investirati u neka područja. U, u protivnom bi se e, ovaj prijedlog doživio e, previše obvezujućim da smo odlučili već unaprijed e, definirati postotke. Zato kažem, mi smo otvoreni pregovorima, imat ćemo prilike raspravljati ne samo sa zastupnicima u parlamentu, već i sa državama članicama. Zahvaljujemo vam na, na angažmanu, na entuzijazmu Veselimo se radu u budućnosti. Hvala lijepo. Evo, baš e, ovo je jako važna, važna poruka, činjenica da ste otvoreni za daljnju suradnju i da ste spremni pružiti dodatne informacije ako to bude potrebno. Gospodin von Nistelroj, ispričavam se, bio sam vani, razmišljao sam o odgovorima. Evo, vratio sam se da kažem nešto. Vrlo često čujem, a i to me brine, nije mi problem to što su te preporuke povezane sa socijalnim semestrom, a znamo da u socijalnom području trebamo puno toga učiniti. Već e, ono što me e, brine jest razina koje, razina sredstava koje doista namijenjena ESF-u. Evo, ja ću vam reći kako je u mojoj zemlji. E, Europski socijalni fond je nečim čime se u mojoj zemlji bavi Ministarstvo socijalnih pitanja. Sjećam se jednog pilot projekta. Pokušali smo u okviru tog projekta spojiti politike, politike tržišta rada i tako dalje. Ovdje, ali i u Sofiji, gdje smo razgovarali o ovom novom prijedlogu, čuli smo kako postoji bojazan da će ova, ova struktura dovesti do dodatne recentralizacije. Dakle, države članice će morati osmisliti politiku, dobit će sredstva iz ESF e plusa, ali će se postavljati pitanja i o izvedivosti. A riječ subsidijarnost je nešto o čemu smo danas jako puno govorili u prethodnoj točki dnevnog reda kada smo razgovarali sa austrijskim predsjedništvom. Ljudi vrlo često eh, kažu da su otišli u ministarstvo i da su dobili nešto Europe, ali moramo, moramo biti svjesni da se radi o socijalnom fondu, Europskom socijalnom fondu, a ne o ministarstvima država članica. Ovo je prvi puta da, pre, da preporučujete da se ne slijedi iskustvo a vaše države. A sada dajem riječ našoj izvjestiteljici. Slažem se u potpunosti sa gospodinom Nistelrojem, ali sada ću preći na talijanski jezik. E, in effetti, in effetti eh, questa è la preoccupazione che... Eh... Da, to i nas brine. Dakle, jako je važno koordinirati regionalne politike, razvojne politike i politike za zapošljavanje i politike za obrazovanje. Sa time se u potpunosti slažem. To je jako važno kombinirati sa preporukama iz evropskog semestra i e, sa preporukama za pojedine zemlje. Ali u tom slučaju ono što e, riskiramo jest renacionalizacija fondova i ono što riskiramo jest odvajanje Europskog socijalnog fonda i razvojnih fondova, to jest fondova za regionalni razvoj. to je ono što nas najviše brine, kao što možete i vidjeti u našem tekstu. Dakle, postoji načelo definiranja ovih politika na nacionalnoj razini. ali konkretno upravljanje fondovima, konkretna provedba politika, Dakle, to može biti samo na regionalnoj razini. U velikim zemljama gotovo je nezamislivo imati politike zapošljavanja koje će u svakoj regiji biti identične. Mi se nalazimo u razdoblju u kojem su razlike između regija sve veće i veće i pitanje renacionalizacije sredstava je nešto što nas jako brine. I to ta zabrinutost, to je nešto što bismo željeli poručiti i komisiji, tako da bismo od komisije željeli dobiti jamstva vezano za ovu našu glavnu brigu. to ne znači da ne treba voditi računa o raspravi koja se trenutačno vodi u Europskoj uniji, a koja se odnosi na načine na koji države članice mogu nastaviti politiku razvoja i politiku socijalnog uključivanja. Naš kolega Mato je o tome govorio. Kolegica moramo voditi računa o, o razini siromaštva koje koje se pojavljuje, koje je sve ozbiljnija u različitim državama članicama, ali to ne znači da se trebaju renacionalizirati fondovi poput Europskog socijalnog fonda. Naime, Europski socijalni fond je drugi stup politika konvergencije. Ne možemo zamisliti inovativne politike u različitim područjima, a da istovremeno ne prilagodimo ljudske resurse. Treba raditi na ljudima i trebamo imati politike koje su usredotočene na ljude. Ako ljudi nisu spremni slijediti te nove politike, onda će to biti jedan veliki neuspjeh. Neki kolege iznijeli su primjedbe. kojima koje ćemo uzeti u obzir. Uzeli smo u obzir i ono što ste rekli vezano za evropske fondove i globalizaciju. Ovdje je riječ o temi koja je vezana za politiku sposobljavanja i radi se o politikama koje bi trebalo ljudima omogućiti da se prilagode tržištu rada. Također, e, što se tiče e, pariteta muško-ženskog, dakle pitanje koje ne smijemo zaboraviti, možda nisam rekla ranije, ali imamo i ono pitanje 10%. 10% e, namijenjenih politikama za mlade. Veoma važno. Mogli bismo iskoristiti iskustvo jamstvenog fonda za mlade, odnosno mogli bismo objediniti taj fond u Europski socijalni fond plus. Cilj je iskustiti, iskoristiti to iskustvo, pozitivno iskustvo jamstva za mlade i učiniti, zapravo dati mu bolju strukturu, bolje ga uključiti i uklopiti u srž ovih politika, budući da se ne radi o marginalnoj politici, to postaje jedna od najvažnijih politika jer postajemo svjesni da je problem nezaposlenosti mladih sve prisutniji. Ta stopa nezaposlenosti mladih u nekim je državama članicama jako visoka. Dakle, radi se doista o specifičnom problemu koji se tiče mladih i taj problem trebao bi biti obuhvaćen u čitavu politiku socijalnih fondova. To ne bi trebao biti samo dodatak. Dakle, nikako ne smijemo zaboraviti tu dimenziju. Hvala lijepo. Evo ovdje ćemo se zaustaviti sa prvom razmjenom mišljenja i očekujemo nacrt izvješća za 3. rujna. Puno vam hvala na ovim vrlo aktivnim stajalištima i na ovoj ranoj pripremi nacrta izvješća. Mm, sada možemo nastaviti sa našim dnevnim redom. Dakle, vezano za ad hoc misiju u Bostonu, o tome smo već nešto čuli jutros i sada dolazimo e, do odobravanja odluka koordinatora. Imamo li bilo kakvih komentara? Dakle, odluke koordinatora su odobrene. Imamo li nešto za dodati pod razno? Ništa. Onda se sljedeći sastanak, ja ga zakazujem za rujan, 3. rujna. Također želim zahvaliti prevoditeljima na njihovu poslu i također želim izraziti činjenicu da mi cijenimo vaš posao. također svima želim vrlo ugodne ljetne praznike, sretne i sunčane